Bene. Eh, signore e signori, eh, se eh, I will speak in Italian, so... Dame i gospodo, govorit ću na talijanskom, tako da vas molim da savete slušalice. Želim otvoriti saslušanje Odbora za kulturu i obrazovanje, mlade i državljanstvo, građanstvo. I želim pozdraviti odmah na početku kandidata za povjerenika gospodina Tibora Navračića. Kao što gospodin Navračić zna, ovo saslušanje je za nas od posebne važnosti, ali ne samo za odbor za kulturu i obrazovanje kojim ja imam čas predsjedavati, nego i zbog prisutnosti kolega iz odbora ITRE i odbora peti. ITRE je pridruženi odbor, a peti je pozvani odbor. Hvala kolegama na sudjelovanju. Ovo raznoliko slušateljstvo ne samo da pokazuje da kultura i kreativnost imaju i vlastitu vrijednost upravo kao kultura i kreativnost, nego da imaju i vrijednost e, u gospodarskom smislu i u društvenom smislu, a isto tako politika obrazovanja i usavršavanja i politika za mlade i politika europskog građanstva moraju biti e, u žarištu Europske strategije za 2020. godinu. To su za nas e, ključne teme za konkretno ostvarenje i provedbu dijelo načela ugovora Europske unije, ali isto tako na taj način pokazujemo kakvu viziju razvoja imamo i također kakvu viziju naše budućnosti i ljudskog e, razvoja. Kao što ćete i sami uvidjeti, gospodine Navračić, mi ne možemo podcijeniti i zanemariti upite koji su nam došli od brojnih građana i vaše zemlje i drugih europskih zemalja i nadam se da ćete vi imati prilike odgovoriti na njih e, i također nadam se da će se ovo zašto e, vaše odvijati u općenitom ozračju međusobnog razumijevanja i također otvorene vizije kulturne i obrazovne politike i također s obzirom na vašu osobnu neovisnost u obavljanju dužnosti, obnašanju dužnosti povjerenika Europske komisije. E, sada ću vas uputiti u predviđeni postupak za odvijanje ovoga saslušanja. Kao što znate, smjernice za saslušanja kandidata za povjerenika nalaze se u dodatku 16. poslovnika Europskog parlamenta u kojem stoji da parlament ocjenjuje kandidate za povjerenika na temelju njihovih općih znanja, zalaganja za Europsku uniju i na temelju njihove osobne neovisnosti. Također ocjenjuje njihove poznavanje budućeg resora i njihovu sposobnost za komunikaciju. Kandidat za povjerenika i zahvaljujem na tome, je već dao svoje odgovore na jedan preliminarni upitnik i njegovi su odgovori u pisanom obliku podeljeni svim članovima na svim jezicima i također se nalaze u dokumentaciji za ovaj sastanak uz njegov životopis. Sada predlažem da organiziramo saslušanje na sljedeći način. Na početku će kandidat za povjerenika gospodin Navračić imati mogućnost davanja uvodne izjave u trajanju do 15 minuta. Zatim, nakon nove uvodne izjave, kao što znate, zastupnici će moći postaviti 45 pitanja Rasprava će se odvijati prema takozvanom ping-pong načelu, odnosno u trajanju od tri minute e, imat ćemo vremena za pitanje od dvije minute i odgovor od jedne minute. Želim vas podsjetiti da će prva pitanja postavljati predstavnici klubova zastupnika i neovisni zastupnici. I također vas podsjećam da odbor ITRE koji sudjeluje kao pridruženi odbor u ovom saslušanju sudjeluje, dakle kao što sam rekla kao pridruženi odbor, a e, odbor peti kao pozvani odbor. Nakon što završimo sa krugom pitanja i odgovora, gospodin e, Navračić će imati prilike uzeti riječ na pet minuta za zaključnu izjavu. Imamo prevođenje na 23 jezika kako bi svi govornici mogli se služiti vlastitim jezikom. Nažalost, nemamo simultani prijevod za malteški jezik i zbog toga mi je žao. Ispričavam se kolegama. Rasprava se prenosi putem web streaminga na e, web stranici parlamenta gdje će se također kasnije naći i snimka samog saslušanja. Prije nego što počnete, moram vas podsjetiti da, budući da imamo simultani prijevod, da ne govorite prebrzo. I sada još jednom e, pozdravljam gospodina Navračića kojemu dajem riječ na